Dear Dragi kolege, dame i gospodo, mislim da možemo početi. Vjerujem da će nam se još puno ljudi pridružiti. Naravno, želim e, naglasiti da se ovaj sastanak prenosi na internetu i puno nas ljudi prati na internetu. Svim, sve njih pozdravljam. Imamo izmjenu e, dnevnog reda, a to je točka peta, odnosno izvješće o trijalogu o osiguranju motornih vozila sa gospođom Haranzovom koja je izvjestiteljica. E, to ćemo obaviti sutra nakon glasanja, ne danas. Imajući to na umu, mogli pretpostaviti da se dnevni red usvaja. Ne vidim bilo kakvog prigovora, hvala. Kao što znate, možete dobiti sve dokumente ovom sastanku na aplikaciji e-sastanak, budući da smo odbor koji više ne koristi papir. Vidjeli ste i novi informativni bilten koji je objavljen prije nekoliko dana. Isto tako želim vas podsjetiti da nakon sutrašnjeg sastanka odbora imat ćemo radionicu koja će se baviti e-trgovinom, odnosno pravilima e-trgovine sposobne za digitalno doba. Vjerujem da je ovo pravodobna radionica Pozivam sve vas, bit će eh, održana sa našom izvjestiteljima, gospodinom Agiusom Salibom, koji je izvjestitelj za zakon o digitalnim eh, eh, uslugama. Biće to prilika za razmjenu mišljenja sa stručnjacima iz Europske komisije i dionicima i pomoći će nam u našem radu tijekom idućih mjeseci. Isto tako, zadovoljstvo mi je najaviti nove članove našega odbora nakon Brexita i želim za Redri Klung, gospođa EPP, Sandro Gozi iz Renew, eh, eh, Jean de la Capelle iz IDA i Miroslav Radakovski eh, koji su novi punopravni članovi odbora, a potom šest novih zamjenika, gospodin Salvatore Deveo, EPP, Marking Angel iz socijalista, Marko Kampode nosi ID, Klot Krufa iz zelenih i gospodin Tarsinski ECR i gospođa Satio Pjols, e, nezavisna e, zastupnica. Dobrodošlica svima vama. Time prelazimo na odobrenje e, zapisnika sastanka koji je održan u siječnju 22. i 23. siječnja. Kao i obično ako nema prigovora ovim zapisnicima, oni će biti odobreni do kraja sastanka. A sada Glavna točka na našem dnevnom danas poslje podne jest javno saslušenje o digitalnom oglašavanju informacijama potrošačima koji se e, organizira kao što smo se dogovorili na sastanku koordinatora u rujnu prošle godine. Cilj ovog saslušanja jest omogućiti Europskom parlamentu čuti mišljenja stručnjaka akademske zajednice o izazovima kojima su potrošači danas suočeni u E, oglašavanju gdje dolazi do pomaka od tradicionalnog koncepta potrošača do korisnika digitalnih usluga e, platformi i često korisnici su ciljevi ciljanog oglašavanja što može naravno utjecati na njihove izbore i predstavljaju profile. E, oglašavanje tradicionalnim kanalima mora poštivati e, striktna pravila, međutim digitalno oglašavanje je u velikoj mjeri neregulirano i to dovodi do situaciji da su djeca izložena neprimjerenom oglašavanju i da se društvene mreže koriste za, e, za promicanje krivotvorenih proizvoda veliko mi je zadovoljstvo što su e, što imamo ovdje jedan panel stručnjaka koje ću vam predstaviti za e, koju minutu. Um, imamo dvije panel rasprave sa naravno pitanjima i odgovorima koje su dvije između ta, te dvije panel e, rasprave. Imaćemo ćemo nekoliko govornika u svakoj panel raspravi i naravno pitanja između. Prva e, panel rasprava bavi se pitanjem kako su potrošači obavješćeni i imaju li e, izbora kada se radi o njihovim profilima na internetu. Prvi govornik je profesor dr. Natalie Helberge iz koja je profesor na sveučilištu Am Amsterdamu za pravo i digitalne tehnologije. E, profesorice, imate riječ. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, hvala vam što ste e, me pozvali da podijelim uvide e, našeg istraživanja na sveučilištu Amsterdama i naravno mojih kolega u akademskoj zajednici. Što se tiče ove teme digitalnog oglašavanja, a napose o tome kako su potrošači obavješteni, imaju li dovoljno izbora. Želim započeti s jednom pozitivnom stvari. Puno se dogodilo e, zapravo e, glede toga kako su potrošači obavješteni. Tu su različite razine obveza informiranja u e, zaštitu, odredbama za zaštitu podataka i zaštitu potrošača. Oni međusobno dopunjuju jedni druge i počinjemo svačati vezu između ta dva područja. Ono što je pozitivno da ima sve više pozornosti ne samo sadržaju informacije, već i obliku informacije informacije, kako se ona dostavlja e, potrošača da naravno da bi bila suvisla e, informacija mora biti data u primjerenom obliku. Dakle, što se tiče obveza obavješćivanja, može se reći da je e, glavni napredak se upravo odvio u tom segmentu kada se radi o zaštiti potrošača transparentnost um, uh, kada se radi o informaciji o potrošačima nije cilj već sredstvo. Kada uh, potrošač dobiva uh, informaciju onda mora zaštititi svoje interese kroz svoje izbore ili ostvarenju svojih prava u stvarnosti e, potrošači su suočeni sa velikim preprekama u ostvarivanju svojih izbora. Oni su doslovno i vjerujem da ste vi to svi iskusili, dolaze do jednih e, e, zidova kolačića kad kada su u takozvanim lokim situacijama gdje usluge nisu zamjenjive recimo ako da recimo ne mogu uvijek imati opciju e, čitanja lista The Guardian. Druge usluge su postale toliko dio našeg društvenog i profesionalnog života da e, izbor gotovo i ne postoji. I e, tko je od vas pokušao prestati koristiti Google, možemo li to uopće u digitalnom životu? ako su e, zapravo e, potrošači e, odlučni da ne koriste određene izbore, znaju li? I mi sada imamo jednu studiju u Nizozemskoj kako bi saznali koji su stavovi ljudi prema GDPR-u i zapravo je mali broj potrošača koji su svjesni svojih prava u smislu te uredbe. I ono što je zabrinjavajuće je da puno korisnika dakle nemaju zapravo e, veze sa ciljevima GDPR-a e, i načina kako oni percipiraju GDP, GDPR-a. Dakle, na neki način su u situaciji koja ih paralizira. Dakle, prava nisu uvijek povezana sa stvarnošću e, potrošnje i potrošača i postoji tendencija da se i zapravo se postavlja pitanje zamišljamo koja prava e, potrošači imaju, a da nemamo zapravo e, dovoljno podataka. Ono što danas želim reći jest transparentnost izbora e, ide ruku pod ruku sa zaštitom. Transparentnost ima vrlo ozbiljne posljedice kada se radi o profiliranju potrašenje. Dakle, ako potrašač takozvane besplatne usluge nije obavješten da se o njima prikupljaju podaci sa ciljem oglašavanje, to neće pomoći e, potrošaču je li e, usluga poštena ili nije. Dakle, transparentnost nije od koristi kada se radi o takozvanim mračnim obrascima, a to je, e, radi se o strukturiranju pojedinih web stranica ili samoj arhitekturi izbora kako bi se usmjerilo potrošače u određenom smjeru. E, radi se recimo ovdje o e, izvješću jedne norveške organizacije za zaštitu prava potrošača e, obilježma dizajna zapravo mogu dovesti potrošače do toga da biraju stvari koji nisu u njihovom najboljem interesu. Isto tako profiliranje može biti sredstvo za e, bolje uglašavanje, ali isto tako može biti moćno sredstvo za ispitivanje e, slabosti, e, tjeskoba ili da se isključi određene grupe potrošača do određenih oglašavanja. To su dakle nepoštene prakse i transparentnost zapravo je mala pomoć glede tih problema. Tu je naravno na regulatorima da postavljaju e, razlike između prihvatljivih i neprihvatljivih praksi. Time ne želimo reći da ne možemo početi ni od čega. Zapravo, e, direktiva nepoštene e, poslovne prakse nam pomaže da da definiramo upravo tu granicu između e, nezakonitih manipulacija i e, zakonitog oglašavanja. I upravo ta direktiva je nedavno ažurirana uz e, naglasak na važnost tog e, okvira za digitalne potrošače, ali ipak ima niz otvorenih pitanja, kao što je e, pojam takozvanog ranjivo, ranjivog klijenta, koji su ljudi koji su posebno ranjivi zbog mentalne, fizičke slabosti, zbog dobi. Isto tako postoji, postoje E, skupine koje bi mogle biti e, e, ranjive kao što su oni koji ne raspolažu digitalnim vještinama. Dakle, treba naravno više je podataka koji, na koje se cilja. Osim toga, ako pogledate u direktivu puno odredbi su pisani u zapravo e, vrijeme koje je prethodilo novom e, razvoju tehnologije i dok su odredbe o agresivnom, odnosno nedopuštenom utjecaju gdje se, koji se definira kao iskorištavanje pozicije moći u odnosu na potrošača, e, dakle, iako te odredbe mogu biti od koriste kada se radi o manipulacijama na digitalnom tržištu, u praksi puno je nejasnoća, pune potreba za e, usmjeravanjem. Je li u redu e, ciljati na određene skupine ili na intimne brige e, potrošača, recimo kada se radi o njihovom strahu da će izgubiti posao, da, da će dobiti kilograme? Da Dakle, postoje e, naravno jedan dio profiliranja koji može dovesti do E, e, negativnih posljedice za potrošače. Kako se općenito nositi sa e, nedopuštenim utjecajem kada se radi o novim komunikacijskim tehnologijama. Jer to je stvarnost digitalnih potrošača. Potrošači su danas suočeni sa novim oblicima komunikacije koji su temeljeni na podacima i istraživanje pokazuju da ljudi vjeruju u objektivnost automatiziranih sustava? Hoće li onda moći aktivirati e, uvjerenje na sličan način kao što aktiviraju svoje znanje e, prema recimo e, ljudskom e, prodavaču? dakle, suočeni se sa novim oblicima nepoštene prodaje, kako ćemo osigurati potrošačima da dobe one informacije koje oni trebaju. Dakle, zaključno. Nedavnih godine vidjeli smo puno napretka kada se radi o obavješćivanju potrošača, boljem obavješćivanju, no postoji naravno određena granica što, e, što transparentnost može činiti u zaštiti potrošača od nepoštenih prakse. Trebamo više pozornosti posvetiti samim korisnicima koje informacije funkcioniraju za njih, ali isto tako e, osigurati da oni mogu ostvarivati svoja prava. Moramo također e, prihvatiti da Zaštita znači i zaštita od e, ozbiljnih posljedica manipulacije podataka. Moramo e, povući jasnu crtu između prihvatljivih i neprihvatljivih praksa, naravno temeljeći se na iskustvima o nepoštenim poslovnim praksama u nedavnoj ažuriranju direktive to je bio korak u pravom e, smjeru, ali puno je još neodgovorenih pitanja. Potrebno je više smjernica s obzirom na nove prakse na digitalnom tržištu. Potrebno je e, jasnoća e, koje prakse su nedopuštene i to je posebno važno kada se planira sadašnji zakon o digitalnim uslugama gdje će informacije biti ključni element i sastavnica našeg digitalnog gospodarstva. Hvala vam lijepa i hvala što ste se držali predviđenog vremena. Idući govornik na panelu jest gospodin Rejna koji je šef pravnih i e, ekonomskih e, poslova u Europskoj udruzi. I vi imate deset minuta. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je biti ovdje i predstavljati Bejuk i e, dati vam perspektivu potrošača kada se radi o vrlo važnoj raspravi. Mislim da se rasprava vrlo dobro slaže sa mojim prethodnim, sa prethodnom govornicom. Dok je oglašavanje zapravo e, zakonito sredstvo za e, poduzače, ali isto tako i za potrošače za dobivanje informacija. Mi isto tako znamo da tvrtke e, mogu kroz oglašavanje zapravo e, e, zapravo dovesti do odluka da želimo kupiti nešto za što nemamo novaca. Dakle, korporentan utjecaj na potrošača e, danas poprima novi oblik kroz korištenje kljuževa, kroz interfejs e, dizajna, e, skupljanje podataka. Time potrošači mogu donijeti odluke da takvih praksa praksi nema, jednostavno ne bi došlo do takvih odluka. I to su naravno u korist poduzeća, ali ne nužno i u interesu samih potrošača. Što više znamo o nekome, time je lakše e, zapravo predvidjeti utjecaj na njihov način e, ponašanja. Posebno kada je osoba nije svjesna e, zapravo nekoga koji na njega vrši utjecaj. Upravo digitalno oglašavanje se temlji na toj ideji gdje poduzeća nismo o kojoj nismo čuli, pokušavaju nam manipulirati, a rezultat može zapravo utjecati na način kako djelujemo i e, to znači da e, potrošače se tretira e, zbog e, profita. dakle, out of control radi se o primjeru internetskog oglašavanja i pokazuje kako digitalna tržišta djeluju i to izvješće se usredotočuje na osobne podatke koji su zapravo e, prikupljeni temeljem različitih aplikacija i e, temelje se na podacima e, poduzeća na e, osnovi koja nije valjana. Ova ilustracija pokazuje koliko različitih kategorija poduzeća su e, dio tog ekosustava i to nije niti potpuna lista. Oni svi e, ispunjavaju različite uloge u tom ekosustavu, iako je crta između takozvanog podatkovnog brokera i korisnika podataka i vrlo nejasna. Neki od tih tvrtki koji su znati kao podatkovni brokeri koriste podatke koje dobivaju kako bi kompilirali profile i te podatke kompiliraju e, koristeći naravno podatke iz vrlo različitog broja e, izvora. Ti profili se mogu usporediti e, sa digitalnim, s digitalnom sjenom i digitalnim blizancem. Oni pokazuju kako se osjećate, kako, kako se može predvidjeti vaše buduće ponašanje. I to izvješće je pokazalo da nekoliko ključnih stvari o tome kako poduzeće djeluje. Prvo, osobni podaci se sustavno eh, iskoristavaju eh, iskorištavaju od strane niza poduzeća na nevažećoj pravnoj osnovi i bez znanja potrošača, odnosno kontrole potrošača. Evo, sada ću o ovome malo šire. Dakle, ova poduzeća ne dobijaju e, dozvolu potrošača e, da se obrađuju osobni podaci uključujući i članak 9 GDPR-a, drugim riječima posebna kategorija podataka, e, osobnih podataka kao što je recimo etničko porijeklo i tako dalje, za koje treba izričito dopuštenje. Nadalje, postoje postoji pravna pravna baza za obradu, analizu i korištenje ovakvih e, podataka. Međutim, čak i ako potrošači znaju da ih se prati, e, što nije uvijek slučaj, oni to ne mogu izvjeći kao prvo, ne dobijaju prave informacije kako bi donijeli e, odluku poznavajući sve aspekte. Nadalje, vrlo često je e, taj sustav presložen tako da ga potrošač ne razumije i ne može e, donijeti informirane odluke o tome kako će se koristiti njihovim osobnim podacima. A čak i kad bi to bio slučaj i dalje ne bi bilo moguće u potpunosti kontrolirati korištenje i obradu ovih podataka jer postoji ogroman e, broj aktera koji su uključeni u to, a potrošač nema e, značajan način da se zaštiti i e, da to izbjegne. Drugim riječima, ovo masovno praćenje potrošača obavlja se sustavno bez znanja i dopuštenje od strane potrošača. E, na koji e, način se može naš oštetiti potrošačima? Kao prvo imamo asimetriju što se tiče moći. Google i Facebook su jamačno e, najvažniji akteri. Međutim, ima čitav niz aktera koje potrošač uopće ne poznaje. Oni znaju puno toga o nama, a mi o njima ne znamo ništa. Mnogi se koriste podacima različitih brokera i nama je nemoguće e, kontrolirati e, na koji način se oni koriste. Broj tih aktera predstavlja jedan problem što se tiče sigurnosti. Ako je e, hakirana samo jedna od ovih, jedno od ovih poduzeća, e, hakeri će doći do ogromnog broja podataka o nama. Treba izbjeći i manipulaciju. E, ta manipulacija je sada posebna više nego ikad poduzeća kažu da su i hvale se time da se mogu koristiti podacima. Oni mogu vidjeti na koji način e, se potrošači po našaju. Podsjetite se Cambridge analitike. Oni se mogu koristiti i tako što će e, biti predmetom diskriminacije. E, upravo zbog takvih e, podataka e, mogu nam nešto naplatiti više ili nas isključiti iz nekih usluga. Ne moraju sve znati o nama. Dovoljne su neki proksi usluge. Ukoliko znaju da idete u džamiju, onda ste vjerojatno E, musliman. Ako se koristite Apple e, proizvodima, znači da imate znatan e, dohodak. Ovo ima i ono što se zove chilling efekt. Drugim riječima, može se dogoditi da ukoliko mislimo da će naša povijest u odnosu na pretraživanje E, da će e, to e, recimo ugroziti našu mogućnost da se da dobijemo zdravstveno osiguranje, možda nećemo tražiti simptome na internetu. Ako mislite da aplikacije koje se tiču zdravlja i tako dalje koje nam u principu trebaju pomoći u zdravlju, ako smatrate da će one E, da će ti podaci biti dostavljeni e, osiguravajućim društvima koji će onda udvostručiti premije, onda vjerojatno i nećemo koristiti takve aplikacije. Dakle, pitanje je sada što možemo učiniti u vezi s tim. E, kao prvo, treba provoditi zakone u Europe. U Norveškoj je naš član podnio žalbu e, kod nacionalnog tijela zbog kršenja njihovih prava. E, međutim, bez obzira e, na to, Google je nastavio pratiti informacije preko mobilnih uređaja i to sada se istražuje u Irskoj. Profiliranje može imati negativan učinak na konkurentnost jer e, na taj e, način e, spriječavamo komunikaciju. Na primjer, poduzeća koja se koriste promicanjem kontekstualne prirode koje je manje agresivno bi se mogla naći u ugroženoj situaciji i e, naći se u e, e, nepovoljnoj situaciji u odnosu na poduzeća koja se koriste najagresivnijim mogućim metodama. To omogućuje ovaj, ovim glavnim platformama Facebooku i Googleu da prikuplja ogroman broj podataka to bi moglo e, imati e, učinak na e, te manje firme. Dakle, jako je važno da poštujemo pravila u odnosu na zaštitu privatnih informacija. Što se tiče zakona o potrošačima, on postoji i mehanizme za zaštitu podatak potrošača E, za u odnosu na prakse protiv njihove volje. Imamo direktive koje su vezane upravo za to. Međutim, treba zaštititi posebne kategorije e, potrošača. To su dijeta. Postoje e, različite različita pravila. UCBD je direktiva koja se upravo time bavi. I naročito sa takvim ranjivim potrošačima. Drugim riječima potrebna nam je jedna sveobuhvatna europska politika e, tako, koja će se provoditi na svim razinama, ali isto tako i poticaj za e, industrije kako bi e, prestali s ovakvim praksama. Hvala lijepo. Znam e, da nemate puno e, vremena, ali e, imajte na umu da ovo što govorite, da će to biti prevedeno. I znam da to nije lako, ali ako to ne činite, njima doista otežavate posao. A sada sljedeći govornik gospođa Fenan, koja je e, glavni izvršni direktor IAB Europa. Hvala lijepo. E, hvala što ste mi dali priliku da e, dođem danas na vaše saslušanje. IAB Europa predstavlja 25 nacionalnih udruga i preko 5000 e, poduzeća koje kupuju i isporučuju ili prodaju e, digitalne e, reklame. Ova poduzeća uključuju oglašavače i agencije koji kupuju, ali isto tako i novine, izdavače te internetske E, e, sajtove e, te one koji nude tehnologije. Neke od ovih kompanija su europske kompanije koje bi mogle postati globalni igrači. Trebamo odgovoriti na pitanje imaju li korisnici izbor što se tiče online profilinga, dakle u odnosu na profiliranje, odgovor je da. E, drugim riječima GDPR traži, e, nam nudi potpuno transparentnost i kontrolu u odnosu na obradu osobnih podataka. Mi smo osmislili otvoreni izvor e, standarde u svim industrijama E, i e, imamo TCF, to je okvir e, koji se upravo bavi isporukom i mjerom takvih reklama u odnosu na personalizaciju sadržaja E, e, I ono što je važno, to je da TCP omogućuje e, da se pravo i zakon provodi. Upravo zbog toga što stvara digitalni spis koji se može pratiti, procijeniti, a to mogu činiti različiti akteri tako što će provoditi upravo ovaj e, okvir. Kako se e, dostavlja informacija i e, kako ovi naši standardi funkcioniraju. TCF standardizira način na koji e, web stranice e, komuniciraju informacije i to u sklopu GDPR-a kako se skupljaju e, različite informacije u odnosu na uporabu industrija i kako se one dalje komuniciraju drugim tehnološkim partnerima. Drugim riječima, o time se e, definiraju e, tehnološki partneri u odnosu na e, suradnju i rad u vezi s podacima sa korištenja interneta. Signal dakle se može koristiti samo ako za to postoji pravila. To omogućuje čak i malim e, izdavačima da se e, da rade e, sa onima koji nude tehnologije te nude usluge oglašavanja koje su potrebne. TCF upravo muža takvu, pruža takvu kontrolu korisnika. E, digitalno oglašavanje e, e, je počelo sa, upravo ono koje je prvo počelo sa profiliranjem same publike. Na primjer, potrebna je potpuna transparentnost u odnosu e, na velike segmente, mi ih zovemo audiences, e, koji svi e, dijele iste interese. Medijski sadržaj i drugi sadržaj na internetu mogu dobijati financijsku potporu od reklama ili recimo od pretplatu, a može postojati i e, mješoviti e, mobil. Upravo e, tržište e, sadržaja u Europi e, ovisi o takvom digitalnom oglašavanju. 80% e, novina u Europi od toga zavizi. Profiliranje koje se bazira upravo na nesenzitivnim kategorijama tih podataka korisnika je u interesu samih potrošača. Ovo e, na neki način daje e, manje Može se reći da bi ovo bilo manje rizično za e, potrošači, međutim, ako bolje pogledamo, takav argument jednostavno ne stoji. Generalistički sajtovi ili investi... izvješćivanje i novinarstvo stvarno je e, e, ovisno o takvoj transparentnosti u demokratskom društvu. Bez korištenja osobnih podataka i e, ovog ad performance measurementa nije moguće imati takve takvo oglašavanje koje će biti usmjereno na kontekst. Mogućnost da se E, e, prof, korisnici koji su profilirani e, budi pristupačni malim izdavačima ne može, oni se nikako ne na koji drugi način ne mogli koristiti online platformama. Mali e, izdavači jednostavno ne mogu e, postići e, sami po sebi toliku širinu. Međutim, kroz sajt profiliranje upravo njima može dati malim poduzećima E, je mogućnost da e, e, budu sudionici na tržištu. TCF je najbolji instrument te vrste. Postoji već dvije godine. Pokriva 25% tržišta, a nadamo se da će se to poboljšati u velike ove godine Međutim, i bez toga ova brojka od 25% e, postavlja pitanje što činimo sa onih 75% na tržištu. Odgovor je da e, sve činimo kako bi i oni e, bili pokriveni. Dakle, potrebno je informacije unaprijed objelo daniti neki e, e, pružatelji informacija idu jednostavno predaleko e, i GDPR smatraju da je pretransparentan te dovodi do velikih gubitava. Ova poduzeća čekaju da vide da li će kršenje GDPR-a doista biti sankcionirano ili se jednostavno zakon neće E, jednostavno provoditi ili će se samo provoditi protiv, e, u odnosu na aktere koji nisu iz Europe. Kako bismo imali potpuno pokrivena tržišta, imali potpunu e, transparentnost te kontrolu, nad profiliranjem koje se traži zakonom, trebaju nam dvije strane. Dvije stvari. Kao prvo, harmonizirano tumačenje ključnih koncepata GDPR-a u cijeloj Europskoj uniji. Kao što svi znamo, postoje e, velika područja u kojima e, jezik samog GDPR-a nije, e, nije dovoljno jasan, te se može tumačiti na različite načine. Čitav niz DPA tjelutačno ažuriraju smjernice na svojim tržištima u odnosu na digitalno oglašivanje i TCF. Izuzetno je važno da tamo gdje nije jasan GDPR potrebno je tumačenje e, koje e, će biti jednako za svu industriju u cijeloj Europskoj uniji. E, ne postoji ogromne razlike u tumačenju, ali ipak smatramo da Europski odbor za zaštitu podataka treba stvarno raditi na harmoniziranom tumačenju kako ne bi došlo do prevelikih razloga. Kako bi E, uspjeli na tržištu, za TCF potrebno je da se e, zakon poštuje. Oni koji e, kontroliraju podatke i moraju i koji ne poštuju europska pravila moraju znati da će biti podložni sankcijama. Dakle, ovo je nešto što se treba, e, široko, treba biti široko rasprostranjeno. E, stoga tražimo potporu od odbora e, kako bi smo postigli ova dva cilja. I da zaključim, potrošačima Potrošači svakako imaju izbor što se tiče profiliranja na internetu u odnosu na digitalno iz, na digitalno reklamiranje i bi Europa e, radi na tome da e, se poštuju prava potrošača kako bi individualni korisnici mogli sami odlučiti E, koje e, će usluge plaćati novcem, a koje će plaćati svojom pozornošću, znajući e, da će u svakom slučaju njihovi interesi biti u potpunosti ispoštovani. Hvala lijepo. Evo, sada smo zaključili ova tri govornika, pa možemo preći na raspravu. Gospodin Ahimon, možete početi s raspravom. Htjela bih reći da je s nama i gospodin Nils Berndt koji je direktor e, e, glavne uprave Juste i koji će se vjerojatno e, javiti za riječ nakon drugog panela. Gospodin Armo. Hvala. Naveće se i pitanje, odnosno moje pitanje je usmjereno djelomično i prema komisiji. E, hvala na ova tri vrlo zanimljiva izlaganja o online promičbi, o online reklamiranju i o zaštiti potrošača kod online reklamiranja i o informiranju potrošača. To je doista e, teško područje kada govorimo o digitalnim reklamama. Ja nisam iz ovog područja direktno, sve sam to malo pomalo upoznao i, sam sam žrtva svih tih kukija i, svih tih reklama e, i, svih tih e, upita znači gdje se, gdje se traži da prihvatim uvjete korištenja no onda ako to doista idete čitati mislim da ni pravnik a ja sam pravnik po zanimanju to ne razumije u cijelosti i to, koliko to daleko sežno može biti e, a i pitanje je kako se ti podaci koriste, sve je to nejasno i e, doista e, ne trebamo se lagati, to je tako naprosto. Još jedan aspekt ovog pitanja je da li velike platforme otežavaju ili olakšavaju naš život i E, da li postoji tu neka dominantna pozicija e, primjerice rečeno je da jedan veliki postotak reklama u novinama e, upravo potječe odatle 80% onoga što se financira u novinama i potječe iz tih reklama a 20% prihoda je iz ne znam pretplata i slično 72% digitalnih e, reklama e, pripada Google i Facebooku iz vrlo jednostavnih e, razloga što ta dva giganta su gospodari podataka. Znači Google i Facebook generiraju 72% svih tih podataka i za druge ostaje malo zapravo. A preko novina primjerice koje također nalazi svoje mjesto na tim platformama se nekim manjim subjektima ni ne stavlja prostor na raspolaganje i zato ti mali igrači nemaju velike mogućnosti jer Google i Facebook drže sve te podatke. I zato je moje pitanje upućeno prethodnim govornicima, ali i komisiji kako bi naša eh, europska pravila trebalo oblikovati, kako bi tu dominaciju, kako ne bismo jačali dalje dominaciju ta dva velika igrača. Ja sam navio, naveo primjere novina, eh, novinarstvo moramo eh, financirati i dalje, primjerice istražno novinarstvo se drugčije mora financirati i tu dajem za pravo prethodnim govornicima, no ako Google i Facebook sve podatke drže za sebe i sve reklame uzimaju za sebe, onda takvi proizvodi više ne, nemaju mjesta nigdje i zato kao E, europsko zakonodavstvo moramo povući polugu kako bi stvorili jednake uvjete i za druge subjekte na ovom tržištu. I pitanje je kako to odraditi kroz zakonodavne mjere, u kojoj mjeri to možemo odraditi, da li je uopće pametno tu intervenirati ili će tržište sve urediti. I to je pitanje i za komisiju. Može li se tu nešto učiniti kako bi primjerice i novinske kuće mogle zadržati e, svoje mjesto u tom reklamiranju kako bi se uopće mogli financirati. Hvala, evo prikupit ćemo e, pitanja, a e, onda ćemo dati riječ između ostalog i komisije ako žele odgovoriti. Gospođa Zahvaljujem, zahvaljujem na brojnim vrlo zanimljivim doprinosima ovoj raspravi. Što se tiče digitalnog reklamiranja koje uvijek svi doživljavamo, ja doista pokušavam uvijek pročitati te korisničke uvjete. E, s jedne strane to pokušavam zato što mi ovdje u Europskom parlamentu radimo na tim temama već čitav niz godina, a i ja zagovaram e, uredbu o zaštiti podataka. Svakako, ja nisam pravnica i e, često naprosto moram prihvatiti uvjete kako bi mogla koristiti dalje određenu stranicu. Znači, bilo je zanimljivo čuti. Prvi govornik e, se brine oko toga e, da li uopće možemo koristiti svoja prava, možemo li se uopće aktivirati na temelju prava koja su nam zajamčena. Kada sve čujemo ovo što smo čuli danas, imam dvojbe oko toga. I doista to uzrokuje velike zabrinutosti jer e, kako e, ciljano skupljati informacije osobi i kako napraviti jasni profil te osobe jer e, E, iako nešto i nije zakonito, do, moguće prikupiti dosta podataka o toj osobi. Ako se prikupljaju podaci e, mimo uredbe o zaštiti podataka, što možemo učiniti? Da li bi ta uredba trebala biti drugačija, da imamo mogućnost to preraditi? Da li trebamo nešto drugo učiniti nego ovo do sada? Možda bismo trebali i, i e, cijelu tu ljestvicu postaviti višlje e, jer nekad niti pravnici ne vide jasno koje su posljedice ako se kaže da nećemo, znači ako se pristane na nešto. E, trebali ispitati kako funkcionira uredba o zaštiti podataka ili kako osnažiti e, određene aspekte zaštite podataka. Gospođa Letao, zahvaljujem. Porque je un um problema que nos preocupa muito nesta comissão encarregada da proteção dos consumidores i e que nos... Zaštita potrošača. Da, to je nešto e, što je jako važno u e, našem odboru. Mi smatramo e, da je važno osnažiti pozornost građana u odnosu na njihova prana. Imam pitanje. Ja zapravo imam neke dvojbe. Pitam se što znači ovo, e, ova riječ pristanak. Ja mogu dati pros pristanak, ali da zapravo ne znam točno e, s čim se to slažem. Jer e, žurim i želim brzo doći do neke informacije. Dakle, što se tiče obaveza, pristanak to nije baš to. Ja pristajem da ograničim svoju slobodu Pristajem da ograničim svoje vlasništvo, svoja osobna prava kada se e, moji osobni podaci koriste e, u odnosu na e, moja prava u javnom interesu u redu. Mogu reći u tom slučaju zaključiti da se ona koriste za neke studije. Međutim, taj pristanak koji ja dajem E, koji potrošač daje, je li on dovoljan da bi se ti podaci koristili od strane privatnih aktera. A ponekad to može i nama naškoditi, nama samima. Jer se nakon toga ti podaci dalje dijeli. Dakle, stvarno se postavlja pitanja, pitanje E, pristanka za pravnike, znamo što to znači, međutim u virtualnom svijetu e, u virtualnom svijetu e, riječ pristanak možda ima i neko drugo značenje, neke druge konotacije i mi upravo na ovom odboru moramo biti svjesni toga. Hvala. Sljedeća je gospođa Grapini. Hvala vam, gospođo predsjednice. Neću ponavljati što su druge kolege rekle, slažem se u cijelosti s njima. Mislim da kada pogledamo na Google neku poruku, Google nas možda pita da li prihvaćamo ovo ili ono, a slažemo li se sa korištenjem kolačića ili slične tehnologije i mi moramo kliknuti prihvaćam, to se događa neprestano. profesor je ilustrirao vezu između digitalnog reklamiranja i sadržaja i tu je i pitanje manipulacije potrošača, a često je to i kroz formu kroz koju se ovo koristi potrošači možda nemaju pristup cjelovitim informacijama možda se ih navodimo na krivi trag ili imaju različita očekivanja ili ili e, ih navodi na krivi trag manipulativno o, e, oglašavanje. Oglašavanje mora reflektirati formalno i e, svakako kvalitetu određene robe ili usluga ponekad e, ne znam, rezervirate sobu u hotelu i kada e, recimo u Strasburu e, bukirate sobu izgleda divno, no u realnosti nekad izgleda sasvim drugačije. To su možda određene teške stvari, no ja smatram da moramo imati prijedlog rješavanja tog problema vidjeti kako e, rješavamo te manipulacije i takvo lažno oglašavanje. Hvala svim govornicima na njihovim prezentacijama. Možda bi gospođa koja je govorila bi mogla reći nešto o ideji sankcija ako se krši e, uredba o zaštiti podataka. Jer sada kad nijemo tu uredbu i ako se naša prava u okviru te uredbe krše, ako se podaci pogrešno koriste, morala bi moći postojati određena mogućnost sankcioniranja. A to se isto događa e, u hotelima. Oni kopiraju vašu putovnicu, vi nemate pojma za što će koristiti tu putovnicu. Možda koriste moje podatke u sasvim drugačije svrhe. O tome svemu trebamo razmisliti. Imamo pravila, imamo uredbe i stalno dodajemo neka nova pravila, ali postavlja se pitanje kako se ta pravila provode i to ljudi e, očekuju i to se odnosi i na GDPR, na uredbu o zaštiti podataka. Hvala. Gospođa Van Sparentak. Hvala vam na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Možemo reći da su tehnološka poduzeća postala trenutno među najvećima u svijetu i kao što su moji kolege rekle, njih e, monopolizira mali broj jako velikih poslovnih subjekata i e, treba omogućiti novim subjektima, startup poduzećima koji će imati e, odgovarajuće alternative. No, kako uspostaviti jednake uvjete za ta nova startup poduzeća kad je e, ovaj mali broj velikih subjekata već prikupio toliko podataka? To je jedno pitanje. A drugo, e, imamo velike zabrinutosti oko predrasuda, rodnih predrasuda u reklamiranju. Recimo, e, novac koji možete dobiti ako saznate da je netko trudan e, je vrlo velik znači ako kao promidžbena platforma saznate da je neko trudan, to je dragocjena informacija, ali ta je e, informacija vrlo privatna s druge strane. Znači, kako rješavati ta pitanja? Hvala, gospođa Tun. Hvala vam. U cijelosti se slažem e, e, sa svime što ste rekli o pristanku i o tim tekstovima koji su potpuno nečitljivi ne samo e, pravnicima, a naravno još gora situacija ako niste pravnik. E, što se tiče pitanja, govorili smo o targetiranju e, u okviru onog što je zakonito. Ja ne znam je li ovo fantazija, znanstvena fantastika ili je realnost, ali brojni ljudi koriste, e, tvrde da ih se prati, da ih se prisluškuje. Ne da ih prisluškuje neka tajna služba, nego da ih prisluškuje Google, e, odnosno na temelju onoga što govore da dobivaju određene reklame. Barem tako tvrde korisnici. Znači, E, oni tvrde da dobivaju reklame temeljem onoga što su upravo rekli. Mene bi zanimalo jel su li to ozbiljne pritužbe ili je to nekakva fantazija i znanstvena fantastika. Hvala, gospodin Švab. Hvala. Evo, uvijek je ista priča na ovim raspravama, što, barem što se mene tiče. Ključno pitanje kolege je imali tržišta ili nema i mislim da smo opet pokazali danas da ovo nije otvoreno tržište sa velikim brojem subjekata, već postoji jedan pretjerano dominantni subjekt koji te podatke može skupiti. Možda su dva subjekta, ali u svakom slučaju postoji narušavanje tržišne situacije. Činjenica jest da E, nije da potrošači nude te podatke tvrtkama, već je sve koncentrirano u jednoj tvrtki. I zato mi moramo e, provoditi zakonodavstvo i to je ključno pitanje na europskoj razini i zato e, bih pitao komisiju gdje smatrate da bi Europska komisija trebala početi sa tom provedbom propisa. Gospodin Guz. Zahvaljujem e, i ja e, svim stručnjacima koji su govorili. Ako mogu samo reći jednu ili dvije stvari, oni su govorili o upoznatosti sa uredbom o zaštiti podataka i o mjerama koje treba poduzeti kako bi se podigla svijest o tome. Da, podizanje svijesti jest e, važno E, no druga e, točka su poštene cijene. Neke ljudi su posebno ranjive, spadaju u posebno ranjive skupine i što bismo trebali učiniti postoje. Imali li komisija neki svježi prijedlog novih pravila ili treba inzistirati na provedbi pravila koja već sada postoje. Što se tiče ranjivih potrošača, osobito te skupine, to je izuzetno bitno. Kao što je gospodin Švab rekao, ja bih se složio da je ta provedba propisa apsolutno ključna. Osim toga, govorili smo o tumačenju e, te uredbe u različitim zemljama. U nekim zemljama se ta ona provodi više ili manje ili sveobuhvatnije ili manje sveobuhvatno i to je velika prepreka zajedničkom tržištu. Što biste vi predložili? Da li biste predložili da se da pravila budu rigidnija, da dođe do nekih novih zakonodavnih inicijativa ili možda strože provedba postojećeg zakonodavstva ili postoji neki optimalni pristup. Hvala. Daću riječ panelistima Molim vas da se ograničite na po tri minute svatko zbog, e, čisto zbog vremenskog ograničenja. Kogo želi može započeti. Hvala vam. Na izvrsnim pitanjima ja ću se e, dodirnuti nekih ključih e, točaka koje su spomenute. Prvo pitanje je bilo uglavnom vezano uz odnos između platforma i industrije, e, medijske industrije, vijesti i o dominantnom položaju određenih subjekata na tržištu. Govorili smo o e, propisima o zaštiti podataka i o zaštiti potrošača, ali imamo tu i zakon o tržišnom natjecanju koji je također e, visoko na dnevnom redu Europske komisije. Ja bih željela naglasiti da u tom kontekstu ne trebamo samo razmatrati ekonomske e, ovlasti, već i takozvanu moć javnog mjenja, Meinungsmacht, što bi se, e, tako se to zove na njemačkom. Znači, kod ovih prava ja želim naglasiti da primjerice u GDPR-u e, su prava bitna, no kako bi prava bila djelotvorna, ljudi moraju imati odabir. I onda se vraćamo na prvo pitanje kako omogućiti ljudima takav odabir. Ja također mislim da je treba realno shvatiti da GDPR, iako je vrlo važan alat, nije alat koji će riješiti sve probleme na digitalnom tržištu. Moramo sve razmotriti u okviru prava tržišnog natjecanja. GDPR nikad nije rješavao pitanje online manipulacije. To je pitanje nepoštenog reklamiranja. Treće pitanje odnosilo se na pristanak i opet pitanje teškoća da se nadziru implikacije tog pristanka i ja se tu opet e, slažem da kako bi neko dao pristanak mora imati odabir, a potrošači nemaju uvijek odabir, posebno ne s određenim dominantnim igračima tu je vrlo teško <clears throat> imati odabir. Djelomično e, zbog e, arhitekture e, samog sustava koja pokušava manipulirati tim odabirom. Što se tiče sankcija, GDPR sadrži sankcije kao i prava o zaštiti potrošača također i ja bih također naglasila provedbu postojećeg zakonodavstva. Međutim, ako kupim recimo pametni televizor i ako nemam informacije odgovarajuće, e, možda postoje e, nekakve i pravna sredstva e, da se moja, moji podaci ne smiju obrađivati, ali ja i dalje imam taj pametni televizor, tako da to je ta dodirna točka između prava zaštite potrošača i e, zaštite podataka. E, pitanje e, rodne pristranosti je također važno jer naravno postoje slučajevi diskriminacije, a isto neki reklame izgleda da potiču stereotipizaciju primjerice proizvodi za kozmetički proizvodi, proizvodi za ljepotu i tako dalje potiču takve stereotipe. Zatim, e, mislim da mi trebamo da pristup podacima bude takav da doznamo što se događa u takvim situacijama. Te situacije nisu transparentne i e, odgovorit ću u ovom trenutku. Ja nemam odgovor na ta pitanja. Imamo istraživače, imamo znanstvenike koji to pokušavaju doznati, ali treba im pristup podacima. E, što se tiče koncentracije na tržištu, apsolutno, to je ključno pitanje na koje moramo odgovoriti. I završno pitanje bilo je kako povećati svijest o pravima. E, mediji bi tu prema našim istraživanjima mogli odigrati ključnu ulogu Većina ljudi su saznali za e, uredbu o zaštiti podataka preko medija i to je kanal koji treba iskoristiti u tom smislu. Hvala vrlo kratko. Što se tiče pitanja ravnopravnih uvjeta na tržištu, Mislim da nije dovoljno omogućiti pristup e, podacima. Nećemo se boriti protiv koncentracije podataka time da se e, već ono što trebamo učiniti e, jest nositi izazove koje predstavljaju Google i Facebook, jest na neki način onemogućiti ono što je njihov izvor moći dakle imamo moći za zaštitu, e, dakle od tijela za zaštitu podataka koji e, upravo E, mogu kontrolirati, ali niti jedno tijelo za zaštitu podataka to nije učinilo. E, tijela za, za tržišno natjecanje imaju važnu ulogu. Ako gledate konkretno kombinaciju podataka gdje imate Google i Facebook koji koriste vlastite podatke ili podatke svojih korisnika zajedno sa podacima trećih stranaka, recite Um, um, na spajanje Google i Feedback. zašto Feedback želi imati pristup svim podacima kako bi mogli kombinirati sve offline podatke sa svim online podacima koje već imaju i iako kažu da to neće iskoristiti za oglašavanje, um, to upravo postoji kao opasnost. Dakle, sto, Europska komisija e, tu je i pitanje gospodina Švaba, treba E, početi tražiti ili već traže kombinaciju podataka. Kako kombinacija podataka može dovesti do e, učinaka koji su protivni tržišnom natjecanju? I još nešto o privoli, odnosno pristanku. E, to nije lijek za sve. Međutim, privola mora se iščitavati naspram različitim načelima u GDPR-u. E, integrirana privatnost, ograniči, ograničenje svrhe. Sva ta načela treba poštivati tako da nitko ne može biti zaobiđen kroz privalu niti kroz davanje suglasnosti. I e, naravno tu zakon je zaštiti podataka imaju važnu ulogu. Ako se privola dobije kao rezultat agresivne prakse. Skrećem pozornost da je to bilo predmet istrage u Italiji protiv e, Facebooka. dakle, smatram da s jedne strane moramo povećati e, provedbu tri različitih e, e, područja prava, dakle zaštita potrošača, tržišno natjecanje i zaštitu podataka, ali gledati i regulatorne akcije koje možemo poduzeti. I tu je važno da kako provedba i zakonodavstvo će međusobno nadopunjavati jedno drugo ex ante e, zakonodavstvo će biti potrebno kako bi se spriječile određene prakse. Imamo jako puno iskustva sa time, ako pogledamo e, pravo zaštite potrošača, ako pogledamo e, nepoštene prakse koje će uvijek biti nepoštene ili nepoštene poslovne prakse koje ne treba dalje ocjenjivati zato jer su nepošteni zbog toga jer to tako definira zakon. Hvala vam lijepa. I'll just be very brief. I Biću vrlo kratka, nisam e, radila tako detaljne bilješke kao profesorica Helberger, ali e, pokusat ću e, time da e, me zapravo zapre, pasila jedna observacija da je digitalno oglašavanje neregulirano. Ako pogledamo kompleksnost i sveobuhvatnost GDPR-a, ja bih rekla da važan prioritet ne nužno modificirati za sada GDPR, već ju jednostavno provesti i učiniti sve kako bi se uskladilo ono što zapravo ta uredba treba postići. Radi, radi se o uredbi e, i zapravo sada žanjemo ono što smo sami e, posijali tu je, dakle, to su i sudske prezume, dakle, maksimalna razina harmonizacije koja je moguća. Dakle, naš standard, naša norma e, ili proces standardizacije aspekata komunikacije s potrošače će e, naravno pomoći e, edukaciji i zapravo potrošači će bolje razumjeti na što pristaju. A što se tiče pokušaja da se ohrabri jednaki uvjeti na tržištu za sve važno je da jamčimo za manje izdavače recimo da postoji mogućnost pristupu sadržaju koji je uvjetovan e, privoli za obradu podataka koji nisu e, nužni za e, isporuku određene usluge. Dakle, ljudi ne mogu, od njih se ne mogu očekivati da plaćaju za sve. Dakle, mi ne želimo dobiti jedno društvo u kojem je ograničen pristup informacijama. Već postoje vrlo velike kazne u GDPR-u, dakle radi se o postotku godišnjeg postotka, dakle postoji manipulativni dizajn gdje je došlo do pojašnjenja što to jest u smjernicama, takozvani mračni obrasci su i vrlo jasno izvan zakona. Kao što je kolega e, rekao, e, naravno kada se radi o nekakvim zdravstvenim podacima, oni su podložni višim normama. I na posljedku jedna molba da je internetsko okruženje je prostor gdje e, možete ući i koristiti vrlo vrijedne i sadržaje i usluge koji su vrijedni i trebamo zapravo doći do jedne ravnoteže i mislim da je ono što već imamo vrlo dobra početna pozicija. Hvala lijepa. Gospodin Beren iz komisije koji također želi odgovoriti na postavljena pitanja. Hvala gospođo predsjednice. Prije svaga želim reći e, tri stvari vezano za raspravu. Prvo, što se tiče takozvanih divova na e, digitalnim tržištima u odnosu na startupove mala poduzeća. To je jasno aspekt koji će, kojim će se komisija baviti i to je problem koji naravno priječi inovaciju, priječi jednake uvjete na tržištu za sve. Što se tiče e, odnosa platforme prema poduzećima. To je zapravo bio prvi korak na tom putu, ali naravno komisija želi ići i dalje. I kao dio rada na e, Europa sposobna za digitalno doba, e, komisija će do kraja ove godine e, predstaviti zakon o digitalnim uslugama, osigurati pravični ekosustav, jednake uvjete za sve, posebno kada se radi o malim poduzećima, to je zapravo cilj tog zakona. U toj perspektivi mi ćemo obaviti javno savjetovanje upravo e, pitanje uvezano za to pitanje. To je vrlo važno područje na kojima radimo i gdje ćemo e, do kraja ove godine podasrti naš prijedlog. Drugo pitanje vezano je za zaštitu podataka. To je pitanje kako potrošači E, su uključeni u online svijet e, i e, imaju, ostvaruju li zapravo zaštitu koju predviđa GDPR, je li GDPR dovoljna, dovoljno djelotvorna, je li privola koju potrošači daju dovoljno vrijedna komisija e, će napraviti izvješće o funkcioniranju GDPR-a, dakle na tome se trenutačno raditi. On, e, izvješće će biti predstavljeno prve polovici ove godine i e, tu ćemo odgovoriti na pitanje djelotvorno je provodbe ili postavljat ćemo pitanje treba li pravila praviti. A onda tu je i aspekt zaštite potrošača. Kako su potrošači, e, kako potrošači žive u digitalnom e, dobu. Naravno, postoje prednosti, ali e, postoji naravno pored zaštite podaka, tu je i pitanje čestitosti, poštenosti. Postoje li nepoštene prakse, jesu li, naravno tu mislim na direktivu, jesu li one primjerene za to digitalno doba i tu ja bih želio uputiti na E, načelno. Dakle, okvir nam već daje određene instrumente i e, parlament i vijeće nedavno, nedavno su promijenili direktivu o nepoštenim e, poslovnim praksama kao e, dio novog plana za potrošače. Dakle, tu je niz važnih odredbi koje nam omogućuju da djelujemo. Trenutačno države članice prenose upravo tu direktivu i treba ćemo vidjeti da te o, različite odredbe vezane za ranking, je li one rješavaju pitanje ili moramo ići još i korak dalje. A što se tiče provedbe, što se tiče e, uredbe o suradnji sa e, potrošačima koja je nedavno e, izmijenjena, omogućuje veće kazne u slučaju kršenja Dakle, imamo dakle, jače ovlasti nacionalnih tijela, a pitanje je naravno u kolikoj mjeri možemo iskoristiti te ovlasti kako bismo osigurali primjerenu e, provedbu onih zakonodavnih odredbe koje su nedavno promijenjene. Hvala vam lijepa. Time zaključujemo prvu panel raspravu i naravno nastavljamo odmah sa drugim panelom gdje ćemo istim se e, pitanjima e, baviti iz jednog drugog aspekta i govoriti da li potrošači, odnosno ranjive skupine, su zapravo zaštićeni od prikrivenog oglašavanja. Dakle, radi se o jednoj provokativnom naslovu i prvi, e, prva govornica Rosana Ducato, e, postdoktorant sa UCLU Van i Univerzite San Louis, koja ima 10 minuta. Hvala, gospođo predsjednice. Ja ću govoriti o pitanjima vezanim za E, marketičkim praksama e, utjecajnih osoba na, e, na društvenim mrezama. Radi se o studiji koji se temeljen upravo na obvezama informaciji na, socijalnoj, na socijalnim mrežama. Ako vas mogu zamoliti da govorite malo sporije zbog prevoditelja. E, dakle, ja ću vrlo kratko reći o fenomenu e, društvenih mreža, odnosno marketingu utjecajnih osoba na društvenim mrežama. Sadašnji e, pravni okvir može se nositi sa time, međutim postoje pravne nesigurnosti o tome kako će se primjenjivati ta pravila. Predstavit ću neke slučajeve iz Italije i Njemačke, dakle sudsku praksu, a isto tako i govorit ću nešto o situaciji o Švedskoj. Usredotočit ću se kada postoji obveza za otkrivanje informacije, postoji li e, ta dužnost, kako se to onda treba napraviti i tko je to ranjiv potrošač. Potom ću govoriti o otvorenim izazivima i drugim aspektima vezanim za e, obliku objavljivanja informacija. Da govorimo o utjecanim osobama na društvenim mrežama. Dakle, e, radi se o stvaranju, odnosno e, širenju određenog sadržaja od strane utjecajnih osoba. Kao što vjerojatno znate, influenceri, odnosno utjecajne osobe, su na neki način zvijezde u internetskom svijetu koji imaju veliki broj pratitelja i e, rekreacije sadržaja takvih osoba je nešto što nije zabranjeno među, u zakonu, međutim to može biti u sučelju sa pravnim okvirom kada postane, postaje prikriveno oglašavanje to se vjerojatno može dogoditi kada svrha nije jasno prepoznatljiva potrošaju, dakle kada se radi o sli postovima, e, slikoma koji se pojavljuju kao neka e, e, izvorna priča same utjecajne osobe. Dakle, E, prikriveno oglašavanje nije nešto novo u europskom pravnom okviru, budući da već postoje određene odredbe koje se mogu e, e, odnositi na to, uključujući na te utjecajne osobe. Posebno u okviru direktiva o nepoštenim poslovnim praksama i ta odredba govori o o obvezi trgovca da objavi svoju trgovačku, odnosno komercijalnu prirodu svog djelovanja ako to nije jasno iz konteksta. Dakle, ta odredba tu nalaže dužnost transparentnosti koja se već primjenjivala kada se odnosi na utjecaj na osobe na nacionalnoj razini. No, postoji naravno određeni divergenciji u samoj e, primjeni. Dakle, obveza e, otkrivanja e, komercijalne svrhe postoji onda kada to nije jasno iz konteksta. E, dakle, talijansko tijelo za tržišno natjecanje je posebno bilo e, aktivno e, na tom polju 2017. i ono je prepoznalo obvezu, upravo obveze objave te komercijalne prirode samog komunikacije. Dakle, postoji ugovor između influencera i branda ili ako influencer dobiva određene nagode. Dakle, postoji e, jedno strukturno nejasnoća u e, u poslovnim e, praksama, što naravno može se odraziti negativno na potrošača. Stoga je potrebna obveza otkrivanja informacija. Kao što sam spomenula, odluka iz 2018 Radi se o jednoj e, priči o Instagramu, također postoji i e, sudska odluka iz e, Njemačke iz 2017. koja ide u istom smjeru, no zanimljive postoji također odluka e, Münchenskog suda iz 2019. i tu se postavlja pitanje kakva je to praksa postinga e, utjecajne osobe na društvenoj e, mreži, no nije bilo obveze objavljivanja zato jer komercijalna praksa je bila vrlo jasna iz konteksta. I zaista je e, zanimljivo gledati motivaciju suda u Münchenu. Dakle, odluka polazi od premise koja je koju osporavaju neki stručnjaci da E, zapravo e, utjecajne osobe Dakle, ako prema sudu, ako e, utjecajna osoba ima objavu na društvenu mrežu koji neće koristiti samo u osobne svrhe i ta utjecajna osoba koja ima veliki broj pratitelja, stoga je bilo nevjerojatno da ti pratitelji koji nisu bili naravno e, prijatelji. Stoga e, je sud e, zaključio da se upravo te objave koriste u komercijalne svrhe, a oni koji su rođeni nakon 2000. su posebno svjesni toga. To nas dovodi do jednog zanimljivog zaključka. Tko je to ranjivi potrošač u kontekstu tržišta utjecajnih osoba? Jer prema sudu iz Münchena da se radi o drugoj pravnoj vrijednosti. Prema sudu za maloljetnike oni su čak svjesni, ne, svjesni nego i odrasli o profesionalnoj prirodi tih influencera. No, tu, tu viziju ne dijele druga tijela, recimo e, žiri za samo regulativu iz 2018. i time se zapravo priznaje ranjivost potrošača koji je vrlo prisutno u marketinškim praksama društvenih mreža, tako da ih potrošače treba zaštiti na proaktivniji način. Što se tiče samog oblika objave informacija, e, zakon ne pruža detalje o tome kako objaviti informacije u praksi, ali naravno postoji konvergencije što su to najbolje prakse koje treba slijediti. Dakle, u biti postoji konvergencija u korištenju hashtaga advertising, dakle oglašavanja ili e, naznake sponzora kako bi se osiguralo da, da taj hashtag oglašavanje je na početku, e, a da ne nalazi se negdje kasnije u tekstu pa ga je teško e, uočiti. Barem postoji jedan opći konsenzus među pravnim stručnjacima vezano za činjenicu da nema pravne rupe, sadašnji pravni okvir može se nositi sa ovim fenomenom, no ono što postoji da postoje pravna nesigurnost o primjeni e, tih, te odredbe i kao što rekoh, e, kao što su panelisti već spomenuli, trebamo više jasnoće o tome tko jest e, ranjivi potrošač u tom kontekstu. Isto tako postoje problemi e, o kojima trebamo kritički razmišljati, posebno e, kada se radi o obliku objave informacija. Hashtag je bio prvo rješenje kako bismo naznačili da se radi o komercijalnoj prirodi neke komunikacije, no jesmo li sigurni da je hashtag dovoljan i tu zapravo samo postavljam jedno provokativno pitanje. Zapravo jednu e, informativnu ulogu zapravo pridajemo hashtagu koji je trebao stvoriti poveznice između različitog sadržaja. No, iako pretpostavljamo da hashtag može funkcionirati, moramo priznati e, djelotvornost te informacije nije ista na postu, Facebooku ili na YouTubeu i u tom smislu e, smjernice i preporuke su vrlo važne e, i mogu zapravo pružiti e, osnovu kako objavljivanje informacija se mogu obaviti, a isto tako nacionalna tijela su obavila zanimljive stvari vezane za to. A isto tako, kako se formuliraju te preporuke? Po mome mišljenju bilo bi važno usvojiti jedan pristup koji će testirati zapravo djelotvornost i pozvati e, udruge potrošača da se uključe u tu vrstu rasprave. Još jedan izazov s kojim se moram nositi jest da treba poduzimati više e, e, aktivnosti vezano za edukacije o, u utjecaju influencera moramo svakako razmotriti kako ćemo doći do malih i srednjih influencera koji e, zapravo i kako odrediti kada su oni trgovci ili ne. Dakle, koju vrstu edukacije trebamo, koju e, pružiti tu e, edukaciju i kako u kojem obliku ona treba biti dana. To će biti ključno i svakako trebamo e, govoriti o problemu koji je očigledan, ali o kojem se ne govori. Tu su naravno e, platforme gdje se objavljuje sadržaj sponzora. Možemo li zapravo zamisliti obvezu koji će omogućiti influencerima da ispune svoje pravne e, obveze? Dakle, to je nekoliko stvari za daljnju raspravu a ovdje i daljnja bibliografija i sa, e, naravno e, tu je jedna samo referenca, ali ona jasno naznačena. Hvala vam lijepa. in panel uh, e, Hvala. A sada sljedeći govornik, gospođa Justina Rajzite, koja je, koja je šefica razvoja i politika u uh, Hrvatskom savezu za standarde u oglašavanju. Hvala lijepo i doista mi je drago što sam ovdje s vama kako bih e, raspravljala s vama o ovoj vrlo važnoj temi i za poduzeća i za potrošače u Europskoj. Mi e, radimo upravo e, na tome u EAZI E, da zaštitamo e, evropske potrošače. Kako to činimo? E, tako što sveobuhvatno djelujemo i tako što se sami regulariziramo. I ja ću vam sada reći kako se bavimo evo, problemima recimo E, e, oglašavanja. Kao prvo, e, u, našem, u našoj mjeri imamo 27 nezavisnih tijela koji se sami reguliraju u Europi E, gdje su svi odgovorni igrači u industriji. Oni su još jedan stup e, našeg članstva gdje imamo pravu vrijednost, e, lanac vrijednosti što se tiče oglašavanja. Dakle, i mediji i sami oglašivači, svi su tu kako bi zajednički radili i odgovorno radili i kako bi e, omogućili e, provočenje e, i poštivanje različitih pravila i postupaka. Samo regularizacija je nešto što je pokazalo 96% E, uspjeha u e, građanstvu Europske unije. Ali naravno ne možemo tu stati, to nam nije dovoljno, trebamo e, pokriti i nove oblike oglašavanja. Ali pogledajmo kao prvo kako funkcionira ova samoregulacija, kako funkcionira ovaj sustav koji ja ovdje predstavljam. Kao što su to rekli i parlamentarci i prethodni govornici, nije samo važno razviti sam kodeks e, koji e, će svi prihvatiti, već i je e, već je isto tako važno i poštivati ga. Imati nezavisna tijela koja se bavi ne samo pritužbama potrošača, već koji prati situaciju i eventualno poduzima mjere u slučaju nepoštivanja. Ovdje se radi o nekih 50 do 60 tisuća pritužbi potrošači E, veliki broj e, e, samih reklama i imamo čitav niz slučajeva nepoštivanja, nepredržavanja. Ovim se bavi jedno nezavisno tijelo, žiri i imamo i moguće sankcije a ako je potrebno možemo isto tako tražiti i od pravosudnih tijela da nam pomogne u slučaju da imamo e, e, teške oblike kršenja. Ali naravno imamo i prevenciju jer što pokušavamo učiniti? E, pokušavamo jednostavno provjeriti da postoji pridržavanje sa zakonima i pravilima u Europskoj uniji Imamo e, eksante alate e, koji e, mogu, koji će osigurati da će reklame odgovarati standardima. I osim toga imamo i mogućnost davanja savjeta i samim potrošačima. Dakle, spomenula sam 50-60 tisuća E, pritužbi, ali imamo isto toliko e, savjeta koji idu prije nego što uopće dođe do oglašavanja. Dakle, koja je uloga EAZ? Dakle, kao prvo, ovo, e, ovaj razvoj na nacionalnoj razini mora svakako pratiti i razvoj tržišta kao i očekivanja potrošača i regulatornih tijela. Imamo i mehanizam za pridržavanje tako da se potrošač gdje god da se nalazi može e, e, potužiti e, svom tijelu, tijelu koje je zaduženo za to, a isto tako radimo i na izradi najboljih praksi kako bismo stvarno pratili standarde u odnosu na ovo tržište digitalne industrije koje se u neprestano mijenja. Možete li malo usporiti, molim vas, jednostavno vas ne prate. E, što se tiče politike, stvarno pokušavamo sve učiniti da svi e, alati koje imamo, što se tiče e, da oni postoje u dakle uredbama na nacionalnoj i na europskoj razini. Dakle, postoji već e, jedno zakonodavstvo. Imamo recimo ovu e, direktivu o e, audiovizualnim uslugama koja upravo pomaže u tom smislu. EASA također osmišljava projekte i usluge E, kako bi e, došlo do širokog pridržavanja svugdje u Europskoj uniji. Dakle, što se tiče digitalnog e, marketinga i komunikacije, a to je tema današnje rasprave, Imamo dakle najbolje prakse koje idu deset godina unazad koje kažu da digitalni marketing i komunikacije da oni su podložni svim postojećim pravilima koji se odnose na tradicionalne medije kako se razvilo tržište i kako e, na to odgovaraju e, e, potrošači. Možemo to pogledati po broju pritužbi. 2008. samo 13% se odnosila na digitalno tržište, a 2018. više od 45% od svih pritužbi se odnosi upravo na digitalne, digitalno tržište. Osim toga, ako e, gledamo e, e, nove formate, mi smo vidjeli da postoji potreba da izradimo nove smjernice u odnosu na influencersko tržište, tako da smo to izradili 2018. godine. EASA je to učinila te, se, te pratimo je li se to primjenjuje na razini nacionalnih tržišta. Dakle, tako da su akteri na lokalnim tržištama e, ti koji trebaju biti obučeni i znati kakvi su to standardi koje treba primjenjivati. Međutim, e, standardni dolaze od samog e, tržišta. Upravo marke znaju da o tome ovisi njihova reputacija ili povjerenja u oglašavanje koje, se, koje opada u zadnje vrijeme Upravo zbog toga e, je e, važno povjerenje i to je e, jako važna tema dakle i za sve aktere na tržištu. I kao što je to malo čas rečeno, pravila je vrlo jasna. Ako, je, ako sadržaj se dobija u odnosu na novac, naknadu ili recipročnu naknadu, kao što je recimo besplatno putovanje, ili e, samo tako što se kontrolira brand kao recimo hashtag e, onda e, to treba jasno identificirati kao komunikacija marketinške svrhe i to je nešto što trebamo učiniti na nacionalnoj razini. Međutim, što se tiče transparentnosti, to je samo prvi korak. Naravno da sada neću govoriti o svemu o onome što postoji. Ali kao što je to već rečeno, potrebno e, je komunikacija. E, trebaju se koristiti pravim e, rečenicama jer hashtag je nešto što se možda razumije u zemljama u kojima se govori engleski jezik, ali to je nešto što treba onda razumjeti i u drugim zemljama. Imamo čitav niz drugih e, pravila. Ako influenceri e, promoviraju e, alkohol ili neke druge proizvode koji, se, koji su podložni vrlo strogoj regulativi, onda i tu postoji posebna pravila. Što se tiče transparentnosti, evo ovdje možete vidjeti hashtag, imate hashtag sponzore, hashtag partnerstvo, koliko ih e, ima. Oni su pod, e, e, oni su negdje na kraju svih haštagova, tako da ovo nije dovoljno. Evo ovdje ih točno vidite, ali to se, to nije u skladu s pravilima. A ovdje vidimo vrlo jasnu rečenicu. To je prva rečenica gdje se jasno kaže da je ovaj post zapravo financirao određena marka i to je e, vrlo e, e, važno i to je dostatno. Još nešto što nije odgovorno postiranje, to rade influenceri. Ovdje vidimo u Italiji. Oni ovdje promoviraju zapravo stvari i proizvode koje uopće nisu za djecu jer se radi o kolačima koji, mogu jesti samo starija djeca. I dakle, ovdje se kaže da je ova fotografija samo za e, ilustraciju, ali to nije e, dovoljno jer je poruka već poslana i e, treba je izbaciti. I još jedan konkretni primjer, a to je posebna kategorija, a to su influenceri gdje imamo proizvode za uljepšavanje ili za zdravlje. Evo ovdje vrlo jasno vidimo da se radi zapravo o hashtag reklami ali imamo e, nedozvoljene tvrdnje e, o dobrobiti za zdravlje ili e, gubljenja mršavljenja i zato isto smatramo da je ovo neprihvatljivo, nedozvoljeno. A što se tiče alata za plašenje, evo ovdje imamo nekoliko primjera. 2017. godine u Francuskoj je ARPP počeo gledati e, ove postove influencera i vidjeli smo neke brojke koje su stvarno strašne. Drugim riječima 74% postova na Instagramu koji su e, komercijalne prirode, to nisu jasno rekli. Ali što se nakon toga dogoditi? Došlo je do jednog velikog programa podizanja razine e, svijesti e, i to od strane influencera, ali isto tako i industrije za oglašavanje. I 2018. godine nakon ovog programa osvješćivanja i obuke smo došli na 12%. 33% E, e, reklama i dalje e, treba izmijeniti, ali radi se o dobrom trendu U Italiji je došlo do iste stvari. Došlo je do velikog broja postova na Instagramu sa ovim oznakama i upravo je organizacija samo regularizacije počela stvarno e, e, tražiti da sami influenceri postanu članovi e, te organizacije i da onda upravo reklamiraju tu mogućnost da se sami reguliraju. A sada nešto o tome kakvi su novi izazovi. Dakle, imamo ekosustav koji sve više i više raste, sve više imamo i među partnera koji se tako treba obučiti. Imamo i tako nove tehnološka rješenja, e, poboljšanja slika i tako dalje. E, to je nešto e, što je, na čemu trebamo raditi. Imamo novi trend virtualnih influencera. Radi se o sintetičkim umjetnim slikama. I Ovo naravno sve pokriveno općim e, pravilima e, koja se odnose e, na komunikacije vezane za marketing, ali možda ovdje treba malo više raditi, pogotovo ako pogledate ove posebne profile influencera, tu se postavlja pitanje i lifestyle i slike o tijelu i tako dalje. A o tome sam govorila u prosincu i dala sam E, brojke u odnosu e, na e, top pet virtualnih influencera i primijetila sam da su ove brojke i broj onih koji prate se povećao za 70 ili 80%, pa to treba imati na umu kada razmišljate o interesu potrošača. I konačno, naša tijela za regulaciju E, mi e, isto tako se e, pratimo sve nove tehnologije kako bismo razumjeli kako se razvijaju ove tehnologije, učenje putem stroja i tako dalje. Dakle, stvarno pokušavamo pratiti potrošača gdje god, kamo god oni idu u odnosu na praćenje novih tehnologija kako bi upravo ovo oglašavanje bilo što odgovornije. Hvala na vremenu. Hvala. Sada gospođa Sara Valberg. koja je pravni eh, savjetnik u eh, Švedskoj agenciji eh, za E, e, zaštitu potrošača. Hvala lijepo, e, dragi članovi Europskog parlamenta. Dame i gospode, kao prvo želim vam zahvaliti što ste me pozvali na ovo panel raspravu. Tijekom svog današnjeg izlaganja ja ću vam nešto reći o iskustvu Švedske agencije za zaštitu potrošača. Ovdje ću govoriti također i o našem pravu. Dakle, o čemu se radi? E, mi želimo e, štititi interese e, potrošača u Švedskoj. Ombudsman je dio naše agencije i on ponekad poduzima pravne akcije na sudu za zaštitu potrošača. Dakle, prerušeno e, e, digitalno oglašavanje e, i influenceri, to je nešto čime rad, na čemu radimo već nekoliko godina. I tu smo pokrenuli nekoliko akcija za poštivanje pravila. Imamo presudu Švedskog suda za patente i mark i tržište koje je donijelo e, odluku u prosincu 2019. godina. Ovaj e, koncept je izuzetno važan kako bismo preispitali važna pitanja kao što e, je pitanje što je točno marketing, što je oglašavanje i ko je odgovoran za takvo oglašavanje. To su vrlo važna pitanja. Imali smo ih u nekoliko slučajeva, u nekoliko predmeta pred sudovima, ali isto tako i u našim smjernicama. E, kakve su bile odluke sudskih, e, švedskih sudova e, koje su donesene nedavno u vezi s ovim. Da kao što znamo, ovo oglašavanje preko influencera je važno u odnosu na oglašavanje usluga i robe. Influenceri vrlo često miješaju komercijalno sa nekomercijalnim sadržajima i e, zbog toga ih treba vrlo e, jasno e, označiti jer kada dođe do toga, kada dođe do takve mješavine, onda stvari moraju biti jasni kako bi potrošači razumjeli o tome kada je riječ o marketingu, kada nije riječ o marketingu. Dakle, ovo pitanje E, mješovitih sadržaja nije ništa novo. E, e, njih se može naći i u tradicionalnim medijima kao što su novine jer su načela ista. Drugim riječima da potrošači moraju uvijek biti kadri da jasno vide radili se o marketingu ili ne. Upravo su sudovi odlučili da potrošač mora e, sam e, vrlo e, jasno vidjeti o čemu se radi. Drugim riječima treba, postoje standardi koji treba ispoštovati kako bi ih običan potrošač prepoznao. Evo, u prosincu 2019. godine sud, sud za patenti tržište je donio jednu odluku protiv poznate influent u Švedskoj koja je imala ugovor sa e, firmom koja prodaje mobitele. Tu je e, implicirana bila i agencija za oglašavanje. Ombudsman je tvrdio da su oboje odgovorni i da nije bilo jasno za potrošača da se ovdje radilo zapravo o marketingu. Predmet se odnosio i na označavanje i na odgovornost za stavljanje na tržište i oglašavanje. Sud je smatrao da stvari nisu bile potpuno jasne, da se nije moglo jasno vidjeti da se ovdje ponekad radilo o marketingu i sud je odlučio da nije dovoljno napisati u suradnji sa in collaboration with. Da treba biti jasno da se ovdje radi e, o oglašavanju o i da nije to dovoljno jasno ako je to na samom početku, na kraju e, e, samog posta ili u malim, napisano malim slovima. Zbog toga što bi potrošači trebali biti kadri na vidjeti tu oznaku na samoj stranici. Dakle, odlučeno da je influencer bio e, odgovoran, a da i agencija također odgovorna jer nije dovoljno e, sudjela u marketingu. Drugi predmet koji je također pokrenuo pravobranitelj odnosilo se na druge aspekte posla influencera. E, osobito se radilo o razlici između komercijalnih poruka i osobnog korištenja ili slobode govora ovdje je se dogovorila jedna suradnja oko promicanja sunčanih naočala, a e, određeni novac i put u Zanzibar je bila, bili su nagrada za te e, naočale. E, tu se influencerica prikazala na brojnim slikama u društvenim medijima s tim naočalama koje je nosila. Neki su postovi bili označeni kao marketing, a neki nisu, iako su bili prilično identični. E, i utvrđeno je da osim onih postova koji su bili dio ugovora, ostalih 28 postova te influencerice također su trebali biti označeni kao marketing. Međutim, sud je e, utvrdio da samo e, ondje gdje je označeno bilo da se ti postovi smatraju marketingom, dok su drugi nekomercijalni. Također je sud utvrdio da informacije iz posta nisu bile dovoljno jasne da bi potrošač trebao shvatiti da je sadržaj komercijalan e, oznaka mora biti toliko e, jasna da, potrošač praktički na pribrzom pregledu već e, utvrdi da je riječ o komercijalnoj poruci, a ne mora ići do kraja objave. U svakom slučaju e, mi e, razumijemo da ocjena kako označiti marketing na društvenim medijima i kada odlučiti e, kada se uopće radi o marketingu je vrlo teško utvrditi. Prema švidskom iskustvu komercijalni sadržaj je ključan kod tog određivanja nije bitno da li je influencer poznat, da li ima mnogo sljedbenika ili je mikroinfluencer jer svako ko eh, radi u ime nekog eh, trgovca može biti odgovoran. Zaključak je da morate pogledati ugovor između trgovca i influencera i kada ocjenjujete da li je sadržaj influencera na društvenim medijima marketing ili nije. osim toga, marketinške poruke moraju biti jasno identificirane, osobito na društvenim medijima, budući da budući na brze tranzicije u digitalnom okruženju. I na kraju neki izazovi za tijela kaznog progona, oni trebaju, e, odnosno tijela koja provode zakone, oni trebaju pronaći tako personalizirani marketing e, vidjeti da li je usmjeren prema određenim primateljima. Ovo isto se odnosi i na Snapchat ili Instagram e, iz storije koje su na raspolaganju samo 24 sati. 24 sata ili ako postoji onaj live streaming kojeg je kasnije teško pronaći. E, digitalni e, alati e, mogu se zlopotrebljavati u tom smislu. Izazov je pronaći odgovarajuće alate kontrole toga. I zadnja E, točka odnosi se na ranjive potrošače. Postoje nekoliko skupina koji su ranjivi na digitalni marketing. Jedan, jedna skupina su djeca i mnogi influenceri usmjeravaju svoj sadržaj prema djeci e, ranjive skupine kao što su djeca moraju biti uzeti u obzir e, kod potpisivanja marketinških poruka. Također je to naglašeno u našim smjernicama o marketingu i e, društvenim medijima. E, ako je marketing usmjeren prema ranjivim skupinama, treba uzeti u obzir i te uvjete, ali dokazati da je marketing e, usmjeren prema tim skupinama, može, to dokazivanje može biti prilično izazovno. Hvala. Hvala vam. Nakon ove tri prezentacije e, i drugog panela ja otvaram e, mogućnost za rasprave. Gospođa von Hvala vam. Ovo su bile izuzetno zanimljive rasprave jer osobito u ovom slučaju je doista e, nejasna granica da li je, se radi o reklami ili o redovnom postu na društvenim medijima. Imam dva pitanja. Jedno pitanje je koliko daleko želite ići u definiranju toga što je to e, reklama. Primjerice, ako ja slijedim neku umjetnicu koja prikazuje e, dosta stvari svog života i u pozadini vidim njezine slike recimo. Je li to onda reklama ili nije reklama? Evo, zanima me vaše mišljenje o tome. A druga stvar, e, vidjeli smo da postoji ranjiva skupina, ciljna skupina, djeca, ali ponekad se djeca koriste kao influenceri kako, koliko daleko možemo ići u reguliranju toga ko, tko može biti influencer i kako to funkcionira u odnosu na radno pravo. Hvala. Hvala, ima drugih pitanja? Jer e, ako ne, imam i ja recimo jedno pitanje, a i pitanje za komisiju. Pitanje koje se meni nameće jest da li je trenutačna regulativa dovoljna da pokrije i ove nove pojave ili nam e, je potrebna e, regulativa koja će biti ciljana za, na te nove e, na nove medije. Evo dajem riječ našim panelistima. Izvolite. Uh, yes, so Evo, Hvala na pitanjima u uh, kojoj mjeri trebamo uh, definirati prag. Ako govorimo o postojećem pravnom okviru, već sada postoje neka pravila koja možda trebamo uzeti u obzir. Primjerice, ako postoje navođenje na krivi trag oko um, određene reklame i ako to utječe na uh, situaciju sa potrošačima. U svakom slučaju treba to evaluirati slučaj po slučaju, a primjer koji, uh, koji ste upravo spomenuli je tu relevantan, no treba vidjeti u praksi kako definirati kada je neka reklama, kada je nešto reklama, a kada nije. A što se tiče vašeg pitanja, e, da li je dovoljna regulativa koju imamo? Pa ja mislim da sadašnja regulativa, ako razmišljamo o nacionalnoj provedbi, e, i imamo crni e, popisak, crnu listu nepoštenih komercijalnih praksi. E, ja mislim da to već sada može e, pokriti i fenomen e, influencera. Ali naravno, na razini nacionalnog zakonodavstva možemo imati različita tumačenja, ovisi o tome kakva je to komercijalna praksa i kako se provodi u praksi. Primjerice u Njemačkoj E, su propusi takvi da doista štite. Čak i ako influencer nije dobio nekakvu financijsku naknadu, u nekim slučajevima se tvrdi da ima on financijsku korist u smislu možda reputacije ili slično i, i da bi se u tom slučaju aktivnost influencera mogla smatrati komercijalnom praksu. No, u svakom slučaju može, možemo zamisliti dodatno usklađivanje u, u tom smislu osobito kod audio, audiovizualnih, eh, odnosno direktiva o audiovizualnim medijima i uslugama audiovizualnih medijama, postoje određeni zahtjevi koje platforma može uspostaviti kako bi omogućila im eh, transparentnu E, komunikaciju komercijalnih namjera i kad god se takva e, e, takvi propisi primjenjuju na platforme na kojem se dijele video sadržaj a društveni mediji su definitivno platforma na koje se mogu dijeliti video sadržaj, neki da, neki ne. I sad, e, ako je reklama sadržana u slici ili u videu, ako je reklama post, e, e, odnosno objava ili slika, zapravo je to na neki način povreda te direktive. I još jedna stvar o kojoj možemo raspravljati Direktiva Omnibus e, je e, trebala ažurirati pravni okvir u odnosu na marketinšku praksu influencera, a slična e, mjera koju sam spomenula već u odnosu na ovu audiovizualnu direktivu sadržana je u smjernicama komisije koje se tiče domaćinje direktive o nepoštenim komercijalnim praksama. Međutim, e, te smjernice nisu zapravo sada e, u direktivi Omnibus. Znači, e, imamo neke medije koje nisu nužno društveni mediji i zapravo te vrste platforma trebaju dati sredstvo trgovcu da objavi svoju pravnu namjeru, da li se radi o, komercijalnoj namjeri ili ne. Znači, što se tiče e, platforma i društvenih medija, to je nešto o čemu treba razmisliti. Hvala vam na pitanjima. Prvo ću se osvrnuti na pitanje koliko daleko moramo ići e, kada influenceri promiču svoje vlastite proizvode e, što se tiče e, pravila, postoje već pravila i načela koja kažu da bez obzira na to tko je e, dao proizvod e, influenceru, bilo da je to proizvod neke trećeg proizvođača ili je proizvod samog influencera, to bi trebalo biti objavljeno Znači, bilo je već i sudske prakse u tom smislu. Znači, ako, čak i ako influencer promiče svoj proizvod, to treba biti transparentno potrošačima. Isto tako po tom pitanju e, kada influenceri postaju neka vrsta ambasadora određenog brenda i stalno koriste taj brand name e, i ako postoji ugovor sa tim brendom, bez obzira o tome da li u specifičnoj objavi postoji specifična poruka. E, traži se od influencera da objave e, takvu komercijalnu e, poveznicu. U svakom slučaju ako postoji komercijalna namjera ili influencer imao koristi od, od neke komercijalne poruke, potrošači moraju biti svjesni toga. A ako potrošač koji vidi određenu objavu treba biti svjestan e, da li bira e, samostalno e, bilo kakav proizvod ili uslugu ili odnosno da li je influencer samo to odabrao ili mu je to ili je influencer to odabrao temeljem neke svoje komercijalne suradnje i to za to već postoje brojne smjernice u Europi i naš e, kodeks sa najboljom praksom. E, ovo je definitivno rasprava koja se odnosi i na nas i vidimo veliku zabrinutost među regulatornim tijelima. Ja nisam stručnjakinja za radno pravo, no mogu samo reći da e, ovi mehanizmi su se uvijek temelje na postojećem pravnom okviru. Imamo pravila koja koja govore o tome da se apelira um, e, na djecu. E, djeca, se ne smiju koristiti za promicanje proizvoda koja oni ne mogu konzumirati ili koje mogu biti štetna za potrošače ili te ranjive skupine. No, kada je riječ o radnom pravu, ako postoje određena e, ograničenja u nekim e, zemljama, u nekim jurisdikcijama, e, treba to istaknuti, no vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati i kako će se razvijati opći pravni okvir. I na kraju što se tiče pitanja da li je sadašnje zakonodavstvo dovoljno kako bi se E, pokrile e, te nove tehnike marketinga, mi bismo rekli da, postojeće zakonodavstvo je dovoljno, ali potrebno ga je bolje provoditi, a za to su potrebne bolje smjernice. Nedavne uredbe e, koje su donesene u tom smislu priznaju i dodanu vrijednost samo regulative koja nadopunjuje okvir pravila koji na neki način predviđa trendove na e, tržištu, e, mijenja očekivanja. Tako da nismo e, više u poziciji da očekujemo nova pravila za svaki novi, novu pojavu, već imamo postojeća pravila i trebamo ih primijeniti na situacije u kojima se potrošači nalaze u tom trenutku i to je najbolja opcija za ići dalje. Treba imati fleksibilnu regulativu kako bismo riješili izazove koje imamo danas i koje ćemo imati sutra. Hvala, gospođa Albe. Hvala na ovim zanimljivim e, pitanjima i e, odgovorima. Pitanje se postavlja kada je nešto reklama, kada nije. Kao što sam spomenula u E, prezentaciji komercijalna namjera je ključna e, pri ocjeni da li je nešto na društvenim medijima e, reklama ili nije. Treba vidjeti svrhu ako je objava komercijalna, ako je svrha objave prodati proizvode ili usluge, onda je to komercijalna objava. U Švedskoj je sloboda govora važna. Bitno je moći izraziti svoja osobna stajališta i to se uzima u obzir e, kod marketinga influencera e, i kod pitanja može li se to smatrati marketingom ili ne. E, sadašnja ocjena suda jest da je definitivno bitan taj ugovor i što taj ugovor kaže. Znači to je važan dio e, tog e, pitanja. A kada idemo na pitanje imamo li danas dovoljno zakonodavstvo za rješavanje svojih tih pitanja, kao što su rekli kolege e, panelisti, da, postoji zakonodavstvo koje pokriva pravne aspekte djelatnosti influencera na razini Europske unije ali naravno postoji potreba za velikom dozom transparentnosti. No, čak i ako je danas uobičajeno skriven e, digitalni marketing, e, još je rano reći imali potrebe za dodatnim zakonodavstvom. E, trebamo koristiti zakonodavstvo koje već sada imamo, trebamo nastaviti E, sa provedbom i trebamo imati dobar, dobru sudsku praksu koja će i dalje tumačiti postojeće odredbe. Također bitne su i takozvane soft law inicijative, e, primjerice brojna tijela za provedbu zakona i regulatorna tijela kao što smo i čuli izdala su smjernice o marketingu na društvenim e, medijima a također e, planiramo e, sastanak s influencerima i trgovcima koji rade s influencerima kako bismo porazgovarali o tim smjernicama transparentnosti i tako dalje. Ideja da se to dalje razvije e, je i ideja da se pronađe zajednički zajednički polazište sa, sa regulatornim tijelima i ostalim dionicima. Prije nekoliko godina švedska vlada je uspostavila istražni odbor koji treba ocijeniti ovaj okvir u svjetlu svih promjena u, tom e, promidžbenom e, polju i da li su potrošači na odgovarajući način zaštićeni i njihova ocjena je bila da problemi skrivenog marketinga se ne mogu riješiti zakonodavstvom. Sav marketing mora biti osmišljen tako da bude jasno da se radi o marketingu. To je već e, sada utvrđeno postojećim zakonodavstvom koje uključuje i internet. koji je kao medij e, neutralan. I odbor je također smatrao da obrazovanje i savjetovanje za proizvođače i za potrošače je nešto što je važno i da tijela za provedbu pravila i zakona e, moraju koristiti e, svoja prava i dovoditi ovakve predmete i pred sud. Prije nego dam riječ komisiji, gospođa Pauletier, ako može sa jednim kratkim pitanjem i možda kratak odgovor panelista, možemo, moramo zaključiti ovu, ovaj dio sastanka. E, e, hvala i hvala na ovim zanimljivim e, riječima, jer ovdje se radi o vrlo važnim temama za evropske potrošače. Govorili ste o pedagogiji i govorili ste o obuci u odnosu na digitalne politike i stvari, ali naši političari e, vrlo često o tome ne znaju puno. E, naravno e, da mladi o tome dosta znaju. Međutim, ipak postoje skrivene e, reklame. Govorili ste o hashtagovima. E, stvari su sve e, složenije jer imamo sve više i poruka i sadržaja i načina. Mladi sve brže pristupaju i izloženi su reklamama. Snapchat je, koliko sam shvatila, kupio jednu aplikaciju za e, geografsku lokalizaciju. Pa se pitam, zar ne bismo trebali e, osnažiti e, obuku mladih u odnosu na digitalne sadržaje kako bismo ih već od malena zaštitili? E, i e, e, sigurna sam da je moja kćer u komisiji danas bi bila kadra dati ime influencera i to bi sigurno pomoglo komisiji jer bi ona sigurno dosta toga znala o tome tko je važan. Bilo bi krasno uključiti djecu u tu vrstu Eh, izgradnje buduće politike koji se odnose na eh, marketing influencera. Samo da nadodam eh, dakle samo regulativa i edukacija samo regulativa. Sudjelovala sam u takvim u edukacijama gdje su publici influenceri od 17, 18 godina koji žele znati pravila. Već postoje pravila koji industrija je razvila za recimo e, srednjoškolce koji znaju što je to marketing influencera i koji znaju da su oni ciljevi takvog marketinga. Dakle, svakako pokušavamo pojačati edukacijske aktivnosti jer se slažem da bismo podigli svijest moramo početi od onih potrošača koji zapravo e, troše, koriste tu vrstu komunikacije i osigurati da oni razviju jasno analitičko mišljenje kako bi shvatili da su zapravo ciljevi marketinških e, politika i marketinških praksi. Samo mogu se složiti s prethodno rečenim. E, svakako da je edukacija potrošača vrlo važna kako bi e, se pomoglo i samoj provedbi zakonodavstva u tom dijelu. To je sve. Hvala lijepa. Gospodin Berend, ja E, vi ste iz opće uprave Just, dakle za e, pravosuđe i zaštitu potrošača imate zaključnu riječ. E, previše <laughs> časti. Dvije strane, dvije stvari postoji potreba za djelovanje. Mi smo i 2018. proveli jednu studiju ponašanja koja je pokazala da imaju potrošači poteškoće razlikovati komercijalni sadržaj od običnog sadržaja na internetu i nakon današnje rasprave i da označke e, objavljivanje e, kao što su hashtag ad, dakle e, reklama, da to nije dovoljno, da potrošači dobe tu informaciju, ali ju ne osvijeste. I puno ljudi nije to moglo osvijestiti. Dakle, tu postoji potreba za djelovanje. Druga stvar, jest sadašnji regulatorni okvir, je li on dovoljan ili ne, kao i prethodni, prethodne govornice koje su rekle, prerano je reći za to, zato jer direktiva o nepoštenim poslovnim praksama, što je ključna, ključno zakonodavstvo u ovom dijelu, ima pristup slučaj po slučaj. Dakle, morate analizirati pojedinačne slučajeve i vidjeti da li određena informacija zavarava e, potrošaču, a u državama članicama postoje različiti te e, različita tumačenja, dakle tu je izazov. Naravno, e, tijela također prisiljavaju sve čimbenike, dakle i društvene mreže, da pokažu određenu vrstu odricanja od odgovornosti, što podriva e, samu vrijednost informacije, jer oni ljudi koji su na društvenim mrežama, koji nisu vezani ni za koje vrstom plaćanja, onda e, potrošači dobivaju e, drugčije, e, informacije vezane za one koje su plaćene i one koje nisu. A što se tiče nedavne izmjene direktive o zaštiti potrošača, odnosno nepoštenim poslovnim praksama. Dakle, bilo je novih elemenata koje su uneseni, koji bi mogli dovesti do napretka, a to je svako E, plaćanje za postizanje većeg rekinga u određenim e, izborima to biti jasno e, dato do znanja. Stoga bi to, dakle, takvi slučajevi mogu onda ići pred za provedbu a gdje trgovac ne obavještava potrošača da postoje postupci koji trebaju osigurati da samo preispitivanja e, e, oni, e, dakle, ako nema vlastitih postupaka, da se automatski to stavlja na crnu listu. Treća stvar, takozvani krivotvoreni review i potrošača, postoji manipulacija koji se također stavljaju na crne liste. Dakle, postoje odredbe koje trebaju države e, članice do e, studenog 2021. prenijeti u nacionalno zakonodavstvo i moramo samo vidjeti možemo li e, upravljati provedbom kroz davanje određenih smjernica. Što se tiče influencera, oni te odredbe koje su um, uvedene krajem prošle godine nužno ne e, odgovaraju na izazov influencera tako da se ponovno vraćamo na odluke ovisno o konkretnom slučaju. Dakle, za sada pokušavamo e, provesti što je moguće učinkovitije provesti nove odredbe i naravno e, sazivamo rasprave sa državama članicama i sa influencerima. Također ćemo nacionalna tijela za e, provedbu ćemo vidjeti E, da nam daju njihova iskustva u influencera, a i temeljem toga ćemo možda doći do toga da ćemo u budućnosti trebati izmijeniti te zakonske odredbe. Hvala lijepa. Zaključit ću sada ovu o, o saslušanje. Zahvaljujem svim panelistima, bilo je vrlo zanimljivo. Hvala na raspravi, hvala na komisiji i naravno e, prevoditeljima koji nemaju uvijek lak posao. Dakle, time zaključujemo ovo saslušanje. Time nismo, naravno, na kraju našeg današnjeg sastanka odbora. Imamo još jednu točku na dnevnom redu, stoga ću odmah e, konečni, e, gospođi konečni dati riječ koja će nas izvijestiti o tome kakav je status trijaloga vezano za e, uredbu o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu. Hvala vam lijepa. Dakle, što se tiče prvog trijaloga, e, održan je 28. siječnja 2020. Bio je to kratak trijalog, e, glavni e, cilj je bio susresti se s komisijom i predsjedništvom vijeća E, povjerenica Valean je bila nazočna, e, mi smo razradili koji su to glavni politička pitanja, dogovorili smo se o načinu rada tijekom daljnjih pregovora i dali mandat tehničkoj skupini e, da raspravi tekst. Sve to je obavljeno a što se tiče stvari sa strane Europskog parlamenta, parlament Boluslav Liberacki, izvjestitelj, rekao je da je prvi, prvo saslušanje odnosno mm, dobilo veliku potporu zastupnika i da je parlamentu važno usvojiti tekst koji će omogućiti eh, i pridonijeti održivosti i eh, ciljevima zelenoga plana. Hrvatsko predsjedništvo također je naznačio da ima određenih poteškoća da se postigne kompromis koji nije uključen u opći pristup i što je nije eh, uključeno u paket od željezničkom prometu. Glavni poteškoće tijekom pregovora bit će pronaći kompromis o e, djelokrugu, naime izuzeća za primjenu uredbe kao što se tiče regionalnog i e, prigradskog programa kao i e, to je nešto što na, čemu e, ustraje vijeće. Potom informacije o putovanjima, direktne karte i odredbe vezane za elektroničke E, i odredbe vezane za e, putnike s invaliditetom. Na tehničkom, e, dakle drugi trijalog će se održati sutra 18. veljače u poslipodnevnim satima i ponovno ću, će odbor IMKO izvijestiti o daljem tijeku u ožujku. Hvala lijepa. Nisam sigurna da ima pitanja, ne vidim nijedno. Hvala lijepa na ovom izvješću i naravno slijedit ćemo dalji postupak. Time zaključujemo današnji sastanak i želim vas podsjetiti da sutra počinjemo u 9.30 i počet ćemo odmah s glasanjem. Hvala lijepa.